So, dear uh, Dragi kolege, molim vas da sjednete te da započnemo s današnjim sastankom. So, very Želim dobrodošlicu na sastanak odbora. Započet ćemo s višegodišnjim planom za stokove bakalara, haringi i papaline u Balčkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove. Ovo zakonodavno izvješće dodijeljeno je pučanima na sastanku koordinatora 4. rujna 2014. Jaroslava Lesa imenovan je izvjestiteljem. Danas ćemo glasati o nacrtu izvješća. Imali smo predstavljanje prijedloga od strane komisije 3. prosinca 2014. godine i održali smo razmjenu mišljenja 21. Eh, siječnja 2015. Nacrt izvješća predstavljen je 23. veljače 2015. godine, a rok za ulaganje manmana je 3. ožak 2015. godine. Sada predajem riječ gospodinu Valesi. Hvala predsjedavajuća. Dame i gospodo, tijekom rada bavio sam se svim eh, amandmanima koji su se bavili dakle, usputnim izlovom i svim drugim pitanjima. Najkontroverznija stvar tiče se znanstvenih eh, elemenata koji, se, koji pokrivaju članak četvrti i peti. Brojni amandmani uloženi su i tražili su da se slijede eh, novi znanstveni, znanstvene preporuke i ja ću upravo to uraditi. U stvari to sam i napravio. Napravio sam copy-paste nekih elemenata koje su nam određena znanstvena tijela, e, konkretno ISIS, savjetovali. To, te analize su napravljene nakon dobre analize podataka iz znanstvene revizije e, testiranih e, uzoraka. Nažalost, neki amandmani izmislili su vlastite formule koji idu usuprot e, istisovim savjetima što ne mogu podržati. Kao prvo, mi smo političari, a ne znanstvenici. Dakle, ne bismo se trebali poigravati s tim formulama. Zatim, želim rastirat neke sumnje. Da, najvjerojatnije budući planovi će biti rađeni po e, modelu baltičkog plana, ali samo glede strukture, što se samog sadržaja tiče, načelo regionalizacije bit će primijenjeno. Stoga, ono što budemo usvojili za Baltičku regiju ne može biti preslikano na Sredozemlje ili Sjeverno more, a to također pokriva i ciljeve Konačno moramo razmisliti i o političkom kontekstu za ovaj plan. Sada imamo u vijeću e, manjinu za blokiranje koja prijeti da će prestati raditi na ovom planu ukoliko se budu spominjale ikakve brojke u samom planu, a ta prijetnja je stvarna. Latvijsko predsjedništvo e, zajedno sa baltičkim državama članicama poduzimaju sve što mogu kako bi prešli preko tih prepreka i potrebna je ipak e, dodatna pomoć našeg odbora u Europskom parlamentu. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo se postarali da ne dođe do nestanja ovog plana. Dakle, što napraviti? Moramo sačuvati ove brojke kao što nam ih je ISIS dostavio i to će dokazati da Europski parlament nema nikakvih namjera da e, podriva prerogative e, vijeća. Mi imamo svoje razlike u mišljenjima o tome kako se baviti ovim pitanjem, odnosno riješiti taj problem, ali imajući na umu okolnosti moramo ostati čvrsti, a isto tako pomirljivi. Ja bih volio da imamo e, ažurirani balčki plan koji je utemeljen na pristupu kroz ekosustav s novim znanstvenim podacima. Dakle, taj je bolji od ovog trenutnog plana koji je zastario i koji služi za e, neodrživo dijeljenje poreznih sredstava. Ako ne, do, ne dođe do sporazuma, ostaćemo bez cijelog plana, a takvi potezi bi mogli ugroziti sami plan ukoliko spočnemo počnemo poigravati s tim formulama. I za kraj dopustite da vas uvjerim da čim dobijemo nove podatke od ISIS-a u petom mjesecu, ja ću ih uključiti u tekst ovog plana. Stoga preporučujem prije nego što glasamo da se glasa protiv amandmana 91 prvog dijela i drugog dijela, da se glasa protiv amandmana 95. prvog i drugog dijela, zatim protiv amandmana 105. i protiv amandmana 111. Hvala. Hvala gospodine Valesa. Dragi kolege, molim vas da imate na umu da u tiskanom popisu za glasanje amandman 17. nedostaje. O njemu će se glasati odmah nakon amandmana 195. i 194. i 195. Dakle, amandman 17. nedostaje u tiskanoj verziji koja je danas podijeljena. Dakle, o tome će se glasati nakon 195. i neovisno o 194. i 195. Gospođo Rodust, izvolite htio sam nešto reći? Da. Želim zahvaliti gospodinu Valesi na odličnoj suradnji koju smo imali prethodnih nekoliko tjedana i to je sve bilo pod okriljem povjerenja. Mislim da ćemo zajedno moći ponuditi dobar dokument. Ovo je prvi plan upravljanja koji smo zajednički izradili. Želim privući pozornost na dva elementa. Kompromis četvrti. Tu se samo spominje inkorporacija članka četvrtoga. Članci 97., 98. i 99. Gospod, zatim 95. drugi dio Hengstroma i 91. Ricardo Santosa drugi dio to se tiče drugog dijela članka četvrtog i o tome treba glasati zasebno, odvojeno. tajništvo nam je to potvrdilo. U svakom slučaju, jučer to nije tako bilo predstavljeno na glasačkoj listi. Zato želim privući vašu pozornost na to. Zatim i dalje, glede kompromisa, ovaj put kompromisu sedmom, mi se možemo složiti, ali nedostaje jedan dodatak u kojem bi stajalo sljedeći, također i namjerni ulov ptica i drugih. Dakle, to sam poslao jučer svim kolegama, poslao sam ovaj tekst i željela bih da taj tekst bude dodan kompromisu sedmom kako bismo mogli glasati za nje. Hvala. Dobro, dakle, ako sam dobro shvatila, amandman 95. drugi dio i amandman 91. drugi dio, njima će se odvojeno glasati ali ne 97., 98. i 99. Što se pak tiče kompromisa sedmog, to je dodano? Da, bit će dodano također. Ispričam se, što će biti dodano? Um, the question of the, uh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 prije glasanja imam jedno pitanje za vas. Ne znam o kojim količinama se može glasati, da li imamo kvorum, broj glasanja koje mogu iznijeti klubovi zastupnika. Pretpostavljam da je to predsjedništvo provjerilo i da nećemo imati nijedan klub zastupnika koji će imati isuviše velik broj predstavnika ovdje. Pretpostavljam da ste provjerili koliko su klubovi zastupljeni ovdje i koliko mogu glasati. Yes, the, machine will indicate pa, stroj će nam pokazati ako ima isuviše glasača. Tako da to ne bi trebao biti problem, ali hvala vam što ste pokrenuli to pitanje.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 Uh, it's, uh, the secretariat now says that uh, e Tajništvo nam kaže da ECR ima jednog glasača viška. het is daarom altijd heel goed, voorzitter, dat u het even formeel checkt en dat we dat niet doen. To je razlog zašto je dobro napraviti pravu provjeru da znamo kako stvari stoje. Dakle, ja i gospodin Balčak ćemo glasati, a gospođa Gospođa Tomašić je tu kao promate pažljivo slušati, ali evo imamo samo dva glasačka listića za ICR. E ne brinite, ali zato sam i tražio upravo elektronsku, elektroničku provjeru. Mr. Iturgajs. Gospodin Iturgajs, izvolite. Predsjedavajuća. Ako svaki klub zastupnika ne zna tko može glasati u ovom trenutku, onda je to već problematična stvar. Dobro, ako nema dodatnih komentara, onda možemo početi glasati. Možemo napraviti probno glasanje.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 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ispričam se. Odbija se. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 62. Prelazimo na kompromis prvi, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis drugi, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Um, amendment 95, part 1. Amendment 95, prvi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 91. prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaj se. Amendment 96. The vote is open. Amendment 96. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 97. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 98. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 99. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 95. Drugi dio. zatvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 91. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman stoti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. sto prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 104. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 105. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 106. Ne. Kompromis 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 111. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 112. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 112. Otvaram glasanje. 112. Mhm. Mhm. glasanje. Već smo o tome glasali.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. 113. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 117. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 120. Ne. Ispričam se, amandman 125. Otvaram glasanje. Unblock. Glasamo sa 126. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Predsjedavića, što se dogodilo sa amandmanom 124. Hoćemo li glasati ili ne? To je bilo unblock glasanje. Otpada ukoliko se kompromis šesti usvoji. Dobro, možemo nastaviti. 126, 127. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 130. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Moji asistenti mi kažu, naime, bilo je problema s 102. i 112. sad, pri koji čas. 102. uopće nije glasan, to mi je rečeno. Dakle, treba ponoviti glasanje za 102. jer je došlo do zabune sa 112. 102. Yo creo que 102 y 103 no votó. Fue a 112 en vez de 102. 102. Ah, I should not. You, 105. 105 was Så 112, 102 skulle inte röstas uh-huh. och sen har vi röstat 112. Mm. I'm sorry but 105 uh, was adopted. 105 je usvojen, dakle moja pogreška. O 102 nismo trebali glasovati, ali glasovali smo o 112. Dakle, sve je u redu. Okay, let's continue the vote. Nastavimo sa glasovanjem. 131, otvaram glasovanje. Sto trideset jedan Zatvaram glasovanje, odbijeno je. 132. Otvaram glasovanje. The vote Zatvaramo glasovanje, odbijeno je. 133. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ovo je usvojeno. 134. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Glasujemo u bloku. Amandman 9 i 135. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 136. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 137. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 138. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. One

Mislim da bi se neki mogli svrstati zajedno. Ali, on dobro, postoje neke razlike, dakle, veli predsjedavajuća. Dobro, glasovat ćemo onda pojedinačno. 138. 138, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 139. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 140. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 141. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 142. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 143. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 144. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 145. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 146. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 147. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 148. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 149. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 150. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 151. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 152. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 153. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 155. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 7. Izvolite, zastupnice Rodust. Hvala. podobno smo analizirali ovaj kompromis, možemo se složiti s njime, ali želimo dodati nešto na kraju. i bez obzira na morske ptice i sisarce, Htjeli bismo to razjasniti, dakle dodajući ovaj dio, onda to možemo prihvatiti. Can uh, Hoćemo li glasovati o tome?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 Ako kod usmenog amanmana jedan ili e, dva člana odbora kažu da su protiv, mora, onda se o njemu e, ne glasa. Dobro, nastavljamo sa glasovanjem. Kompromis 7, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 159. Uh, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 160. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 161. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 162. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 11. Prvi dio. Amandman bez stavaka 2 i 3 imamo odvojeno glasovanje. Prvi dio, otvoran glasovanje. Amandman 11, dakle glasujemo o prvom dijelu, to je amandman bez stavaka 2 i 3. been sent uh, through an email to everyone. Mailom ste primili ovaj amandman glasujemo odvojeno o ovom amandmanu. No, presidenta, nosotros como grupo desde luego no tenemos constancia en ningún modo que hubiera pedido, se hubiera pedido split vote en el... Mm, nije jasno koju vrstu glasovanja tražite, nama to, nama kao EPP-u to nije bilo stavljeno do znanja. Možete li to objasniti? Secretariat set a deadline. Tajništvo je odredilo e, krajnji rok jučer u 17 sati, zatraženo je odvojeno glasovanje, te dakle ovo je precizno istaknuto. E, to je tražila zastupnica Hasenkamp. U redu. Nastavimo.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 Tko je tražio ovo glasovanje po dijelovima? Neka nam to tajništvo sada kaže. Tko je dao taj zahtjev? Dobro su taj zahtjev od kluba GUE, zastupnica Rudust. Žao mi je. želim podržati i tajništvo i kolegicu Hazenkamp. Jučer mi je to malo zasmetalo zato što sam morala promijeniti glasački popis, ali dobili smo tu informaciju i to unutar zadanih e, rokova, te se ovo nalazi sada na našem popisu, dakle sve je bilo poslano zato određenim rokovima. Gospodine Mato, izvolite. Samo jedna informacija. Možete mi reći kada, ukoliko sati je zastupnicima prenesen taj zahtjev za glasovanjem po dijelovima? Zato što ja nisam vidio nikakav mail. Možda je greška s naše strane. Možete nam reći u koliko sati smo to trebali dobiti? Reći ću vam točno vrijeme, veli predsjedavajuća. I no digo que no sea un error nuestro, eh? Evo vidim e-mail koji je upućena svima i poslan je u 14.45. U 2.49 točnije. I to savjetnicima, izvjestiteljima, izvjestiteljima iz Sijene, Da, dakle, po dva sata popodne, točnije u 14.49. Hvala vam. Hvala vam, predsjedavajuća. Uh, yes, uh, do, I think we should have two minutes pause. Mislim da bismo trebali imati pauzu od dvije minute kako bismo međusobno ovom uh, raspravili. pauza od dvije minute te nastavljamo sa glasovanjem, ali molim vas provjerite ovo zato što ste svi dobili ovaj mail. All right then, colleagues. Dobro, kolege. Sjednite i molim vas za tišinu. Let's proceed to the vote. Nastavimo s glasovanjem. 11. amandman. Glasovanje po dijelovima, dakle, amandman bez stavaka 2 i 3, Otvoren glasovanje. The vote is closed. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Drugi dio, stavci 2 i 3. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbijeno. Amandman 163. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 172. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 173, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Trebali smo glasovati o 170. To ćemo sada učiniti. Otvoram glasovanje. 170. Usvaja se. Kompromis devet. O tome se ne glasuje ukoliko se usvoji kompromis broj 8.

Kompromis, devet. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sto osamdeset. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sto jedan. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 187. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 188. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 15. Glasujemo u bloku. Dakle, 15 i 189. otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. 190. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amendment 16. Amendment 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 191. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 192. Otvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 196. Ne. 196. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 193. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 194 i 90, 195. Glasujemo u bloku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. uvodna izjave. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 21. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 31. Otvaram. Ne. Prelazimo na amandman 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajam. Ne, usvojeno. Amandman 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 36. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 38. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se.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 Odbija se. Amandman 46. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 48. Ne, prelazimo na amandman 50. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 51. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 11. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 52. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 53. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 2 i 56. Glasovanje u bloku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 58. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 59. Ne. Ispričavam se. Amandman 60. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. A sada Glasujemo za cijeli akt, izmenjen i dopunjen. Osim ako želite stanku. Želite li stanku, manju stanku? Ne? Dobro, onda idemo na glasovanje o cijelokupnom dokumentu. Dakle, glasujemo o izmijenjenom i dopunjenom prijedlogu. Otvoram glasovanjem Zatvaram glasovanje. Usvojeno. A sada glasujemo o amandmanu 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na nacrt zakonodavne rezolucije ovako kako je sada izmenjena i dopunjena. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. colleagues, we are running a bit uh, late. Drage kolege, kasnimo već sa programom, tako da bismo već trebali preći na sljedeću točku dnevnog reda. So, uh, can I please... Uh, Gabriela uh, this is the presentation by the Commission. Sada imamo izlaganje komisije o delegiranim i provedbenim aktima. Odmah predajem riječ komisiji e, koju predstavlja gospođa Igloji. Izvolite. Molim vas, malo tišine. Hvala. Ja ću vam danas eh, govoriti o stanju u delegiranim aktima za, u Fondu za ribarstvo. Ovo je jedan, jedna od točki na našem odboru i govorit ću o onom što se dešavalo na posljednjem sastanku odbora. Najprije trebam reći e, nešto o delegiranim aktima vezano uz e, prihvatljive troškove. Znate da je Europski parlament zatražio da se razdoblje za prigovor produlji na dva mjeseca. To je sada isteklo. 31. ožujka, što znači da delegirani akti trebaju biti objavljeni danas, a stupiti na snagu sutra. Delegirani akti vezani uz prihvatljivost e, operacija su objavljeni 24. veljače, što znači da je to već objavljeno kao uredba komisije 1215 kroz 2008. Zatim imamo još jedan delegirani akt o neusklađenosti. Radi se o aktu kojeg je komisija usvojila prošlog petka, 27. ožujka i to je e, predato vijeću i parlamentu u petak. Dakle, rok za prigovor je počeo teći već e, od 27. ožujka. Imate dva mjeseca za ulaganje prigovora. Imamo još jedan delegirani akt o neusklađenosti koji je povezan uz e, ovaj prethodni. Radi se o delegiranom aktu o e, paušalnim iznosima i financijskim korekcijama, što znači da komisija može primijeniti paušalnu financijsku korekciju ukoliko se utvrdi neusklađenost i ukoliko se ne može kvantificirati neusklađenost. Radi se o delegiranom aktu o kojem je prvobitno raspravljano na stručnoj skupini 10. ožujka. Sastanak sastanak e, stručnjaka se dakle održao i o tome će se i dalje raspravljati u službama komisije i još uvijek smo u fazi razmatranja komentara koje smo dobili od stručnjaka država članica. Imamo delegirani akt o prijelaznim odredbama koji je predat vijeću i parlamentu 2. veljače, a razdoblje za prigovor će isteći krajem ovog tjedna. Hvala. Hvala. A sada predajem riječ e, zastupnicima ukoliko želite postaviti neko pitanje ili ako imate neki komentar. Ne, nemamo mogućnost ulaganja amandmana na ovo. Ne. Gospodine Kun, želite nešto reći? Ne, dobro. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o prezentaciji o studiji alternativna rješenja ribolova mrežom tajačica Gospodin Sale. Izvolite. Napravit ću kratki uvod. Naš odbor je tražio od eh, vašeg odjela da napravi studiju. Studiju je napravio gospodin Antonella Sala iz italijanskog senera. Dobili smo mailom ovu studiju, a imate u papirnom obliku ovo u, u sobi u našoj sali. S obzirom kasnim odmah vam predajem riječ gospodine Sala. Gospodine Sala, želim vam dobrodošlicu. Najpša hvala. Vi ste me već predstavili. Ja sam znanstvenik u Nacionalnom istraživačkom savjetu i surađujem nekoliko e, europskih i istraživačkih e, od, odbora, ja sam član SCTF-a i predsjednik sam nacionalnog odbora i objavio sam više od 30 stručnih e, tekstova i 150 izvješća. To sam na slici ja prije par godina. Rađe bih e, ovu prezentaciju održao na engleskom zbog sadržaja i više sam e, naviknut na uporabu tehničkih termina na engleskom, tako da se nadam da će prevoditelji razumjeti moj izgovor. A engleski prevoditelji svakako će dobiti plaću. Dakle, ovdje se govori o metodama ulova i uporabi mreža stajačica da ću neke tehničke pojedinosti, izneću neke tehničke pojedinosti o, ribarenju ovim mrežama i e, ribarskom alatu. Zatim nakon ovog dijela i ono što je najvažnije sve do kraja je to gdje ukazuje na moguća rješenja i tu ću iznijeti neka rješenja glede aktivnosti, što je po mom mišljenju ključe rješenja glede ovog pitanja u Europi i diljem svijeta, a onda ću iznijeti nekoliko preporuka. Dakle, plutajuće mreže su učinkovita metoda ribarenja i najviše skoriste dakle eh, da se love jata riba, ali isto tako u, po dnu Za razliku od eh, nekih drugih mreža tu je stalno potrebno prisustvo eh, plovila i ribara tako da je zahtjevnija od drugih vrsta riba. Tu se radi o ustaljenom načinu ribarenja za veliku eh, raznovrsnost riba. Ovdje imamo glavne karakteristike plutajućih mreža koje su klasificirane prema vrstama cilj, ciljnim vrstama riba i isto tako prema tome gdje su pozicionirane. Stoga one e, su e, ovise o dimenzijama, boji, boji konca, e, veličini oka i konfiguracijama oka. Kao što znate, veličina oka je nešto što ključno utječe na selektivnosti, to je nešto što se analizira. Ovo je jako važno jer mreže s određenom veličinom oka love određenu vrstu ribe na najučinkovitiji način i tu se povećava ili smanjuje učinkovitost dakle ulova većih riba. Učinkovitost e, ove mreža po vrstama može biti ilustrirana ovom krivuljom selektivnosti. Ova krivulja izražava u biti kako određene veličine oka utječu na ulove. Ovdje dajem tri vrste veličine oka i svaka od njih dakle ima određenu ciljanu dužinu. Ispod i iznad te modalne veličine dužine ribe manje je učinkovita. Ispričavam se, zaboravio sam reći da se ovdje radi o omjeru broja riba na određenom području. Dakle, ovdje se radi o omjeru toga kako se hvata, kako se zadržava riba u određenoj, u ovoj vrsti mreže. Trenutno smo identificirali 45 eh, aktivnih eh, vrsta ribarenja u velikom broju država članica. Sve zajedno e, tu imamo 3640 e, plovila, 1380 ribare po moru, a 2260 na unutarnjim plovnim putovima, odnosno vodama. Većina njih su rumunjski. E, ciljne skupine su dvadesetak različitih E, vrsta ribe. Ove mreže su, e, bave se manjim e, neindustrijskim ribolovom, dubine manje od 10 metara, oni su dosta polivalentni i koriste dakle će mreže samo kad love određene vrste. Ne želim vam sad iznositi više pojedinosti o društvenim i gospodarskim pokazateljima, to sam već uradio u izvješću. U ovoj tabeli ukazujem na sva e, plovila u, na morima i unutarnjim vodama. Ponekad e, su ove statistike dosta raznovrsne, ovisno o e, izvorima podataka tome tako zato što sve države članice nemaju istu evidenciju i neke države članice prvenstveno se bave unutarnjim vodama, dakle ribarenjem po unutarnjim vodama. I ću vam nekoliko tehničkih elemenata koji se tiču ovih putećih mreža. Dakle, takozvani SSD za pelagije, to je širina konca je od 0,20 0,30 mm za e, takozvane jake plivače. Debljina konca je malo veća, ona je veća od 0,5 mm. Zatim Napetost mreže je nešto što je dosta važno. Dakle, napetost mreže je dužina e, mreže podeljena sa napetošću, prosječnom napetošću mreže. Dakle, za manje mreže to je između 0,7 i 0,98 i možete vidjeti formu oka i u ovim mrežama stajačicama to je 0,40, 0,50. Dakle, stvari variraju, kao što vidite. U ovoj tabeli tako je možete naći u izvješću. Dakle, tu vidimo po regijama i državama članicama različite ciljne vrste. Ovdje sam samo to stavio kraticom. Ovo je E, FAO e ima kodove, dakle, no, tamo možete znači što predstavljaju ovi kodovi. Dakle, ovdje imamo debljinu konca i e, veličina oka koje jako variraju ovisno o ciljanim ribama. I to pokriva sva područja sve do Atlantskog oceana. Ovo je nešto se nalazi u izvješću, ovo je nešto sam napravio netom prije dolaska. Dakle, ovdje grafikonom su izrađene veličine oka i ovdje imate minimum i maksimum izražen predstavlja dakle e, dužinu. Što se tiče inčuna, na primjer, evo, to je nešto što se prvenstveno lovi u Španjolskoj Italiji, veličina oka je točno e, oko 24 mm. Ovdje vidite jedan od najvećih, e, najjačih oka to je za e, bakalar u sjeveru Europe. No, sve ovo jako jasno i jasno je da su svi ovi elementi povezani plutajućim mrežama i to e, debljine oko 120 mm najviše. Evo nas sada došlo do europskog režima. Što se mene tiče, zabrana E, industrijskog e, lova putajućim mrežama je nešto treba zabraniti, osobito kada se radi o mrežama od oko 2,5 km dužine. No provedba ovih mjera, kao što znamo, nije e, laka i nije spriječila dakle, pelagijske vrste. Isto tako imamo problem sa trenutnom definicijom mreža iz e, direktive 809 kroz 2007. Dakle, ove lebdeće plovuće mreže nisu dosta jasne i te pol plovuće mreže ne znamo da li bi one trebale isto tako biti pod istim režimom kao lebdeće, odnosno plovuće mreže. Još jedna jako važna stvar jest da sve države članice moraju držati pod nadzorom ribarstvo glede utjecaja na zaštićene e, vrste i po, po direktivi o e, prirodnim staništima i staništima ptica. No to je nešto što nije provedeno u svim državama članicama. Informacije na raspolaganju glede utjecaja na okoliš, e, glede neciljanih vrsta i zaštićenih vrsta slične su kao i ovi podaci koji stiču drugih e, pasivnih, e, pasivnog ulova. Na primjer, e, kada govorimo o mrežama stajačicama. Poznate su nam opcije na raspolaganju. Imamo mogućnost takozvanog statusa quo tu imamo neke konkretne korake da se promeni trenutno postojeći režim za lebdeće mreže. Opcija 2 jeste da se uvedu konkretne odredbe, glede konkretnih tehničkih stvari, e, debljina konca, veličina oka. Tu su isto neke stvari koje se tiču kontroli nadzora i pravilo o jednoj mreži. E, Brodski dnevnik i tako dalje. Ja mislim da, treba, da bismo trebali imati standardizaciju e, pravilnika, europskih pravilnika, tako da bismo izbjegli dakle, slabljenje kontrole tako što postoje, tako što bismo uklonili mogućnost obilaženje pravila. Treća opcija je selektivna EU zabrana. Dakle, bila bi zabrana određenih mreža koje ugrožavaju, koje osobito ugrožavaju određene vrste i e, isto tako e, kada govorimo o zabrani e, usputnog plivarenja. A četvrta mogućnost je totalna zabrana tih vrsta mreže. Koje su mogućnosti? Mislio sam da bismo mogli identificirati neka dodatna rješenja. Ove mreže predstavljaju pasivne ribarske alate, ali su dosta selektivne aktivni sprem nekih drugih e, aktivnih ribarskih alata. Dakle, treba vidjeti koji dio populacije u određenom području se može uloviti. Možemo se prepustiti nekim temeljnim pretpostavkama koje treba uzeti u razmatranje, na primjer one koji idu po Baranovom e, načelu geometrijske sličnosti. Dakle, tu se kaže da odabir ovisi prvenstveno o e, prisustvu ribe i upotrebe alata, a to je nešto ovisi o različitim etapama postupka lova, ulova. To su neki ključni elementi koji utječu na selektivnost, dakle veličina oka, konfiguracija oka, debina konca, boja konca, odnosno mreže i tako dalje. Odabir. Ove mreže prvenstveno ovisi o veličini oka, a veličina oka određuje se na određuje ih e, ribar na temelju ranijih iskustava ili na temelju općih informacija ulova određene vrste ribe. Evo bi naš pokušaj da ilustriramo odnos e, između veličine oka i ciljane vrste ribe s obzirom da ovdje većina ovoga na popisu nije e, legalno. Ovdje imamo ciljanu e, vrstu, dakle inčune, a ovdje iz e, stručne literature našao sam da je odgovarajuća veličina oka broj 31, najučestalija. A druge veličine oka bilo su namijenjene drugim vrstama i želim vam ovdje pokazati, vidite, od 114 do 300 tu se radilo o, lovu na plavore plavoreputunu i e, morske, morske pse. Dakle, kao što vidite, veličina oka je važna kada želimo loviti određenu vrstu ribe. Ovo je zaključen dio moje prezentacije. Ako nam ostane vremena, želim vam pokazati kako znanost može pomoći pri donošenju odluka. Dakle, Trebali bismo i dalje imati zabranjen, zabranu neovlaštenog ulova, odnosno izlova e, neciljanih e, vrsta ribe i treba zabraniti industrijski lov sa ovim mrežama. Moramo postarati da e, unutarnje vode budu pokrivene europskim režimom o ovim mrežama i da će se tu time pokrivati sve e, mreže koje su sačinjene od jednog ili dva zida, mrežna zida. Imajući na umu e, napore nacionalnih e, vlasti, moramo imati jedinstveno pravilo u državama članicama. Informacije koje su na raspolaganju, kao što sam već u svom izlaganju i koje se tiču lebdećih mreža, predlažu da je utjecaj ovih mreža jednak i drugim e, vrstama mreže kao što su mreže stajačice. Informacije o odnosu između veličine oka i selektivnosti za ciljanu ribnu skupinu je od ključnog značaja. Raspravljano tehničkim... Nema razloga da se raspravljamo raspravlja na, ovisno o regiji, o e, tome, jer ali se može na taj način smanjiti usputni izlov. Veličina oka i mreže je nešto što može pomoći manjem usputnom izlovu ukoliko provedba o ovim dodatnim tehničkim mrežama bude mogućnost koju treba razmatrati, onda bi se na taj način mogli rješavati neki dodatni problemi i u tom slučaju treba razmotriti selektivnu zabranu lebdećih mreža kako bi se zaštitile one vrste koje bile ugrožene usputnim uzlovom. Ukoliko imam raspolaganju još malo vremena, želio bih vam pokazati jednu studiju, jako kratko. Ta studija bi mogla biti korisna za donošenje odluka. Naši preliminarni rezultati ovog europskog projekta nazvanog Disketch, to je projekt koji je financirala komisija, mi smo koristili morfometar i onda matematičkim pristupom analizirali smo oblik različitih riba, poput ovih. Dakle, vidite, mjerimo ovaj središnji dio, njihov najveći obim i onda imali smo tu virtualnu populaciju ovdje u ovom konkretnom slučaju radilo se o inčunima, imali smo 2000 jedinki i onda smo te informacije obradili koristil, koristeći različite oblike oka. Imali smo dakle virtualnu populaciju od 2001 kinčuna, a veličina oka je bila između 15 i 30 sa uh, kutom otvaranja od 30 do 90 stupnjeva. Dakle, to je važno ne samo za ribare, već i za političare da vide koja je najbolja veličina oka za određene vrste. Na primjer, ako ribar ima, e, hoće loviti e, inčun od 9 e, do 14 cm, onda molim vas, sjetite se da e, inčun mora biti minimalno 11 cm velik. Dakle, ne želim govoriti ovdje o ovim krivuljama, ali imamo pet posto razlike za svaku vrstu e, inčuna, ovisno o otvaranju oka. Dakle, ustanovili smo da je 30 mm oka najbolje, dakle on je otvoren na 15 do 90 stupnjeva. To su jako korisne informacije kako bi se razumjelo koja je odgovarajuća veličina oka za inčun u ovom slučaju. Jasno mi je da ljudi koji nisu navikli baviti se tehničkim pitanjima ribarske opreme ne razumiju dobro ili ne znaju, pričam se, kako što to znači glede veličine oka i debine konca. Dakle, ovdje sam donio određene uzorke. Tu imamo feretaru, takozvanu feretaru u sredozemlju koja e, je zapljenjena jer je zabranjena u Italiji, a ova je takozvana spadara koja ima 118 mm veličinu oka i ona je bila zapljenjena. Ukoliko želite pogledati možete i ovdje imate e, dopuštenu mrežu ovdje je dakle širina, debljina od 0,75, a ovdje milimetar i 50. Dakle, vidite, tu je velika razlika i imamo dosta prostora da e, napravimo tekstove e, da se donesu odluke o tome što se e, želi napraviti. Dakle, ovdje imamo neke opreme koje treba zabraniti jer E, love nedopuštene vrste riba. Najpša hvala. Thank you so much, Mr. Sala. Very interesting presentation. Hvala vam na zanimljivoj prezentaciji. E, možda nam možete ostaviti te e, dokumente kako bismo podrobnije pogledali te mreže. Mali kolega koji se želi javiti za riječ. Moramo biti kratki jer kasnimo, dakle molim vas da budete kratki, zastupnik Afronta. Allora, due o tre domande, cerco di essere molto veloce. La pri... Hvala vam, evo samo kratko. S obzirom na studiju koju ste napravili i ono što je objavljeno je u bibliografiji, Mislim da je trenutno ova vrsta ribolova problematična zbog e, ilegalnog ribolova koji je s njom povezan. Hoćemo li uklanjanjem ove vrste ribolova e, uspjeti zaštititi zaštićene vrste? Drugo pitanje, jesu li potrebne dodatne studije ili imamo dovoljno materijala kako bismo mogli utvrditi utjecaj ovih vrsta mreža? Ja imam još nekoliko pitanja. Je li moguće utvrditi jednu veličinu oka i nap propisati napetost mreže koja je dobra za sve, koja će spriječiti da se u mrežu zapletu zaštićene vrste, dakle one iz aneksa 8 koje ne želimo hvatati i jesu li trenutne, je li definicija plovućih mreža iscrpna ili bi bilo dobro dopuniti ju? Hvala vam. E, Mr. Milan Mon. Hvala vam, zastupnik Milan Mon. Presidenta, quiero felicitar al señor Sala. Hvala vam. Želim čestitati gospodinu Sali, hvala mu na ovoj sintetičkoj, ali ilustrativnoj prezentaciji. Želio bih reći da je njegova vizija stvari vrlo realistična i umjerena, ali se razlikuje od globalističke, takozvane globalističke e, vizije prijedloga komisije. Ona je dosta prohibitivna. Vidimo pak ovdje razlikovanje između oka, njegovog utjecaja, a nije kao komisin prijedlog koji govori o ukupnoj zabrani. Pa zato, evo, cijenim ovu viziju koja je realističnija, koja je racionalnija, uravnoteženija, koja vodi računa o velikim razlikama koje postoje među ovim vrstama mreža, dakle industrijski ribolov koji, koje su zabranjene, kako su previše duge i ovih selektivnih mreža koje se koriste recimo u Galiciji mm, gdje govorimo o ulovu srdela ovom vrstom mreža. Dakle, govorimo o mm, malim mrežama koje koristi lokalno stanovništvo. Dakle, drago mi što ste napravili ovu razliku između različitih vrsta mreže. Dakle, ovo je indirektan način da se ukine ova apsolutna zabrana koju predlaže komisija. I zato vam evo još jednom želim čestitati. Hvala vam na vašoj analizi za koju velim da je mnogo ozbiljnija u odnosu na jedno stranu zabranjivanje s kojim se ja osobno apsolutno ne slažem. Hvala vam, e, zastupnica Prijano. Hvala vam. Ja želim zahvaliti doktoru Sali na ovoj studiji koja nam potvrđuje, koja potvrđuje našu filozofiju kojom smo se htjeli usprotiviti to ovoj totalnoj zabrani koju je preporučila komisija tiče se plovućih mreža jer mi sami smo iznijeli jedan dio stvari koje ste, koje ste vi iznijeli u vašoj studiji kao lajci, ali stvarno htjeli smo se pozabaviti ovom temom pozivajući se na koncepte koji sliče onima iz vašeg izlaganja. Dakle, evo, zahvaljujući vašem izlaganju vidjeli smo sada i što kaže znanost zato što naša polazišna točka nije imala sve ove elemente koje ste nam vi danas iznijeli. Mene sada zanima, možemo li na osnovu ovoga već donijeti jednu odluku? Ja mislim da možemo. Naš posao je jako težak zato što i sami dolazimo iz različitih zemalja i vi ste nam evo potvrdili da se ovi alati razlikuju od zemlje do zemlje. Vi ćete mi reći jesam li dobro shvatila. Naime, mislim da možemo opća pravila koja se tiču poboljšanja kontrole, poboljšanja propisa, dakle oni koji se tiču količine alata na brodovima. To nam može pomoći, ali možemo također raditi na veličini oka, a evo vidjeli smo da to ovisi i o vrsti riba koja se želi uloviti. Dakle, ne može se nametnuti jedna jedinstvena veličina oka za sve. Zanima me kakva je situacija sa statusom quo, zato što što učiniti? Dakle, mislim da to nije idealno zadržati status quo, dakle odbiti ovaj prijedlog komisije kao što neke kolege predlažu bi nas upravo evo ostavili u toj situaciji statusa quo. Hvala vam. Gospodine Sala, možete kratko odgovoriti, a prije toga kolega Serao Santos. Molim vas kratko jer e, nam ističe vrijeme. Ok, obrigado, obrigado. E, e, sinci? Hvala vam. Prije svega želim čestitati doktoru Sali na ovoj studiji koju nam je upravo evo iznio koja se tiče plovućih mreža u Europi. Tu imamo i određena iznenađenja. Prije svega mislim na ovu tablicu sa dimenzijom oka mreže, zato što sam ja sam predložio neke amandmane s tim u vezi i imali smo neke, neke mjere koje sada vidim da ovdje nisu navedene. Međutim, ono što privlači moju pažnju jest dio koji, dio koji nedostaje, a to je problem nadzora i monitoringa kada je riječ eh, o hvatanju ptica, kornjača, prilova, dakle općenito mislim da su te informacije jako važne kada govorimo o korištenju ove vrste mreža. Znamo da su tradicionalne mreže važne, za tradicionalni ribolov. To su selektivni alati koji se dosljedno koriste. Njihovim korištenjem se poštuje i stabilnost ribljih resursa. Međutim, iz onoga što ste vi rekli, upravo nam nedostaju informacije vezane uz kontrole. Dakle, nemamo podatke vezane uz monitoring kako bismo shvatili koji je utjecaj na ribolov direktiva, poput direktive Habitat ili direktive pticama. Možete li mi potvrditi ovo što govorim, zato što e, ja sam nisam e, bio upoznat sa ovim projektom ICAT-a, to su projekti koji se temelje na kontroli korištenja određenih vrsta mreža. Hvala vam. Gospodine Sala, Hoćete li molim vas odgovoriti ukratko na ova pitanja koje su postavili kolege? Um, yes, if possible, I, uh, e, Da, rado zapisao sam e, pitanja. rado ću odgovoriti na talijanskom jeziku. Prva serija pitanja je upućena od zastupnika Fronte. Zabilježio sam četiri njegova pitanja, nastoje ću biti što je kraće moguće, ali ovdje je postavljen niz pitanja. Prvo pitanje je bilo što, koji su učinci mješovitih eh, rješenja, dakle opcija 2 i opcija 3. Možemo li tim riješiti problem ove vrste plovućih mreža. Možemo dakle izraditi tehnička rješenja kada je u pitanju veličina oka. Ali evo, uzorci koje sam donio vam pokazuju razlike između legalnih i ilegalnih mreža kada je riječ o debljini konca materijala Dakle, tu možemo, tu se možemo primijeniti drugu opciju koja se tiče tehničkih mjera. Potom sam spominjao uvođenje selektivnih zabrana. Tamo gdje nema ove vrste mjera ne mogu riješiti ovu problematiku prilova, odnosno nedozvoljenih vrsta riba. Potom ste me pitali da li postoji potreba za izradom studija. Da, mislim da da. Moji zaključci se temelje na recenziji literature te na analizi kočarenja na odnosno utjecaj kočarenja na određene vrste. Međutim, ovi ovaj nalazi se temelje na analizi ribljeg e, oka ribarskih mreža, dakle ne uzimaju u obzir statične alate. Definicija ovih e, lebdećih mreža, potegača, mislim da je ona dosta, dosta dobra i s njom se mogu složiti. Što se tiče drugog niza pitanja, Zastupnici Brijano, želim reći da se ovi znanstveni podaci temelje na primjerima koje smo dobili iz korištenja drugih alata koji se dobro prilagođavaju ovoj vrsti ribolova, prije svega mislim na korištenje mreža stajačica. Htio bih vam skrenuti pažnju na to da e, se u mojim zaključcima zapravo nalaze određena pitanja za vas. Ja sam dobro upoznata situacijom. U Italiji imamo propise koji govore o 100 milimetara kao najvećem mogućoj, najvećem mogućem oku, ali mislim da je riječ o toliko velikom oku mreže, dakle kad apsolutno nije potrebna, to je slučaj recimo kod izlova inčuna. Mislim da ovo zbilja nije potrebno i čak niti ribolovci ne koriste takvu vrstu mreža. I ona može e, stvoriti do praznine, dođe doći do praznine u propisima zato što bi mnogi ribari mogli koristiti kao izliku za one mreže koje bi trebali koristiti za određene vrste, ali to tad nije slučaj, već oni koriste i ribe e, čije se izlo zabranjuje. Ne samo da je potrebno propisati minimalnu veličinu oka, moramo voditi računa o nizu e, čimbenika. Najveći promjer oka, dužina mreže, i pravilo o jednoj mreži. Po meni bismo s ovim propisima riješili veći, veći e, dio problema prisutnih u Europi. I na koncu potvrđujem nedostatak podataka o ulovu zaštićenih vrsta. Nemamo odgovarajuće podatke ulovu zato što ne postoji je nadzor malih brodova, pa pomislite samo na Italiju, na dužinu njezine obale i kako je teško nadzirati ove brodice koje su iznimno male. To bi od nas iziskivalo velike napore koji su, što se mene tiče, zbilja i nemogući neko je nemoguće ostvariti. E, mislim da bismo mogli pokušati riješiti ove probleme propisivanjem određenog broja luka za iskrcaj, na taj način nadzirati iskrcaj ribe. Nadam se da sam obuhvatio sva vaša e, pitanja. Ukoliko to nije slučaj, možemo razmijeniti mailove na ovu temu. Ja sam u svakom slučaju e, zapisao ono što ste me e, priupitali. Hvala vam gospodine Sala. Ovo je važna rasprava, ali moramo nastaviti s programom. Ja ću sada, sada ću preći na na iduću uh, studiju kako bismo mogli o njoj održati kratku raspravu. Hvala vam gospodine Sala što ste nam predstavili svoju studiju. Idemo Prelazimo sada na iduću točku dnevnog reda. To je prezentacija studije o kriterijima za e, dodjelu ribarskim mogućnostima Europskoj uniji. Autorice Kim Stoberup. Zatražili smo izradu ove studije. E, nju su izradile tvrtke Blumeyer i Sanz gospodin Njeto, Antonio Sanci, Kim Stoberup, te Centar za pomorske znanosti iz Algarvea. Dobrodošli, dragi gosti, dajem vam e, riječ. Imate 20 minuta i molim vas držite se dodeljenog vremena jer e, nešto kasnimo. Htjeli bismo da se e, zastupnici uključe u raspravu o vašoj studiji. Dakle, dobrodošli još jednom, izvolite. Thank you very much. I'll try to... Hvala. Evo ja ću pokušati biti što kraći. Hvala vam još jednom na ovoj mogućnosti. Zovem se Kim Stoberup i ja ću pokušati predstaviti studiju o kriterijima dodjele ribolovnih mogućnosti u Europskoj uniji. Radi se o studiji koju je obavila agencija Blumeyer Sons. Najprije ću vam reći kako će ova prezentacija biti e, podijeljena na pet dijelova. Najprije ćemo govoriti o ciljevima, zatim metodologiji, glavnim zaključcima, E, glavnim nalazima, zaključcima i preporukama. Najprije cilj studije. Tu je postojao općenit cilj razmatranja različitih opcija dodjele ribolovnih mogućnosti e, na razini zemalja članica i Europske unije kako bi se ispunili ciljevi zajedničke ribarstvene politike. Također postoje i posebni ciljevi, a to je dati Europskoj uniji e, pregled e, raspodjele ribolovnih mogućnosti među e, operaterima i e, naravno mi smo htjeli vidjeti na koji način se tako ispunjavaju ciljevi zajedničke ribarstvene politike. Posebni ciljevi su bili također i e, nuđenje kriterija, pokazatelja i e, tehnika mjerenja koji mogu biti od pomoći državama članicama u raspodjeli ribolovnih mogućnosti uzimajući u obzir e, gospodarske, socijalne i okolišne aspekte. Evo samo kratko o metodologiji koja je korištena. Studija je rađena u veoma kratkom razdoblju od 10. E, mjeseca 2014. godine do 1. mjeseca 2015. godine metode su uključivale sudjelovanje nadležnih ribarstvenih tijela država članica i drugih odabranih tijela u svijetu kao i regionalne organizacije za upravljanje ribolovom. Također je to podrazumijevalo dosta istraživanja, procjene relevantnih kriterija, utvrđivanje pokazatelja i tehnika mjerenja. Ova studija također e, se e, temelji i na dva konkretna primjera e, za provjeru kriterija i pokazatelja. Jedna studija je vođena u Danskoj u primjeru obalnog ribarstva, a drugi, druga studija, odnosno drugi konkretan primjer se ticao perajne tune u Španjolskoj. Evo, ja ću samo pokušati ukratko predstaviti studiju kada govorimo o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u Europskoj uniji. E, ona se temelji na upravljanju e, utemeljenom na pravima. Ovdje govorimo o takozvanim visokokvalitetnim pravima, isključivosti, e, na primjer, koji kojim se e, eliminira utrka za e, ribolovom. Zatim imamo razdoblje valjanosti. Što je dulja dozvola, to je e, sigurnija dozvola za ribare. Zatim sigurnost. Tu postoji mogućnost predavanja kvota za ribolov ili putem ustupanja ili putem e, prodaje. Ovdje imate pregled. Pregled različitih e, upravljanja utemeljenih na pravima u EU. Neću se puno zadržavati na ovoj prozirnici, ali vam samo želim pokazati da ovdje postoji raznolika situacija u EU. uniji što se tiče upravljanja utemeljenih na pravima. A sam koncept e, RBM se može temeljiti na kvotama ili na područjima koja se koriste za ribolov što znači da ako imate jedno od ovih prava imate dozvolu za ribolov. Koji su nalazi vezani uz pregled ribarstva u svijetu. Vidimo da u nekim e, zemljama se koristi e, udio ulova kao mjera. To je zapravo e, američki naziv za individualno prenosive kvote. Imamo primjere i u Novom Zelandu, u Australiji, također na zapadnoj obali Kanade gdje se to koristi veoma često. U Europi grupi prema ovoj studiji to se koristi u 10% zemalja što se tiče količine ulova, ali postoje i neke zemlje koje su uvele ovaj udio ulova e, kao značajan pokazatelj, kao na primjer Danska, Ujedinjeno kraljevstvo, a isto postoje i e, Norveška i Island koje su također počele koristiti ovakav udio ulova kao pokazatelj. Zatim, u ovoj studiji je predložen sustav E, koji bi se mogao koristiti od strane država članica za dodjelu ribolovnih mogućnosti. Ključni elementi za predloženi sustav su kriteriji koji mogu biti ili e, gospodarske ili socijalne ili okolišne prirode. Postoje i pokazatelji koji se mogu koristiti za mjerenje e, učinkovitosti mjera. Imamo tehniku mjerenja koja se može primijeniti kao i različite tehnike tehnike i različiti pristupi koji se mogu koristiti u e, sadašnjoj raspodjeli ribolovnih mogućnosti. U našem predlogu e, smo koristili pristup koji se e, koji ima za cilj definirati ciljeve upravljanja koji su u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Postoje također i posebni ukupni ciljevi vezani uz okoliš, socijalne i gospodarske aspekte. E, svi ciljevi moraju biti ostvarivi e, i moraju obuhvatiti velik e, dio, velik broj sudionika i mi smo koristili i doprinos iz drugih istraživačkih projekata koji su razmatrali pokazatelje za sustave upravljanja kvotama i naš pristup je bio taj da predložimo kriterije koji će biti u skladu sa predloženim ciljevima. Evo, ako mi dozvolite, ja bih najprije govorio o predloženim e, socijalnim kriterijima. E, pod naslovom potpora e, ribolovnim zajednicama. Najprije govorimo o indikatoru e, ovisnosti o ribolovu. To je zapravo jedan od pokazatelja koji se tiče lokalne razine i lokalnih zajednica. Imamo i drugi pokazatelj koji se tiče prihoda i značaja za lokalno gospodarstvo. Neću sada detaljno ulaziti ulagati u sve ove pokazatelje, to je jasno e, objašnjeno u izvješću, ali nemamo dovoljno vremena kako bismo detaljnije o tome govorili sada. Zatim imamo i e, korporativnu socijalnu odgovornost. Tu imamo prvi pokazatelj koji se tiče e, povijesti usklađenosti ribarstva. Tu se koriste e, bodovni sustavi iz zajedničke ribarstvene politike vezano uz prekršaje obveza unutar zajedničke ribarstvene politike, a imamo isto tako i drugi indikator koji smo nazvali e, povijest usklađenosti. Tu imamo jedan širi opseg u kojem govorimo i o e, porezima, o e, radnim uvjetima na plovilima za ribolov, a što se tiče gospodarskih kriterija, mi smo predložili kao jedan od e, pokazatelja e, upisnik o ulovu, to je metoda koja se najčešće koristi za raspodjelu e, regulovanih mogućnosti, koriste se podaci iz posljednje tri godine, a uz to imamo i drugi pokazatelj koji se E, koji uzima u obzir e, ribolovni napor koji se koristio i tu se također uzimaju u obzir podaci iz posljednje tri godine. Zatim imamo i pokazatelje za poboljšanje gospodarskog e, napora. Tu imamo bruto dodatu vrijednost i tu uzimamo neto proizvodne mogućnosti, a isključujemo iz toga naravno troškove. Ne uzimamo u obzir e, trošak e, za radnu snagu. A što se tiče gospodarskih, odnosno okolišnih kriterija i e, primjene sustava upravljanja ekosustavom, prvi pokazatelj su velike ribe dakle ribe koje su već zrele. E, imamo tu podatke o samom e, sastavu jata riba. Imamo drugi pokazatelj e, koji se tiče zaštićenih vrsta, onih ranjivih vrsta ili koje su ugrožene. Imamo pokazatelj broj 3, a to je utjecaj na dno mora. Radi se o mjeri kojom e, se mjeri e, utjecaj e, opreme koja se koristi za ribarstvo na dno mora i isto tako se koristi četvrti pokazatelj, a to je pokazatelj učinkovitosti goriva. Što se tiče prva dva pokazatelja, ovisno o situaciji, ovisno o ribarstvu treba biti oprezan jer tu postoje i neki kontraefekti ukoliko se koristi pokazatelj broj 1 za veliku ribu, a ukoliko se to ne e, kontrolira na ispravan način, to može dovesti do e, odbacivanja velikog broja male ribe, a to isto tako može biti rezultat korištenja pokazatelja broj 2, kao što je to rekao gospodin Sala u prethodnom studiji. Nemamo dovoljno e, pouzdanih informacija o ovim pokazateljima, te stoga treba biti oprezan kada koristimo ova dva pokazatelja i trebamo surađivati sa ribarima. Moramo vidjeti kada koristimo pokazatelj broj 2 za zaštićene vrste, da li se radi zaista o vrstama koje su zabranjene za ribolov ili samo o ugroženim vrstama. Još samo par komentara o konkretnim studijama. Kao što sam rekao, jedan od konkretnih primjera je bilo proučavanje obalnog ribarstva u Danskoj i ključna točka ovdje je bila ta da je prenosiva kvota za plovila uvedena 2007. godine što je dovelo do boljeg gospodarskog učinka E, danske e, flote, ali ne za manje brodove, kao što je to bilo i očekivano. U to vrijeme posebna schema je uspostavljena od strane vlasti za zaštitu e, obalnog ribarstva i tu su utvrđene određene kvote za neke vrste, a to je usvojeno 2014. godine i isto tako je dozvoljena i dodatna kvota kao bonus za određene godine. E, na taj način ovdje možete vidjeti zapravo gdje se obavlja e, obalni ribolov u Danskoj, kako biste vidjeli e, to iz zemljopisne perspektive i jedan od nalaza ove studije je taj da usprkos schemama za zaštitu ribolova tu i dalje postoje poteškoće u Danskoj, da se smanjuje flota, da se smanjuje ribarstvena aktivnost i usprkos tim dodatnim kvotama koje su odobrene, to ne može e, nadići e, tržišne E, mjere za uvođenje dodalnih ograničenja za e, ribarske brodove. E, ovaj sustav je na početku bio uspostavljen za poboljšanje gospodarske aktivnosti, no međutim nije uzeo u obzir E, društvene ciljeve niti ciljeve e, za pojedine zajednice. Stoga je taj projekt u fazi izmjene. Ukoliko vlada zaista ga želi izmijeniti, to će vjerojatno dovesti do nekih zakonodavnih e, mjera u sektor. odnosno možda čak će doći i do tužbi koje će ribari podnijeti protiv vlade i mogu tražiti veoma visoke naknade za e, pretrpljenu štetu. Imamo i drugi konkretan primjer kojeg smo proučavali u Španjolskoj. E, tu smo uzimali u obzir opremu za ribolov koja se koristi e, u priobalnom e, području. Tu smo također razmatrali situaciju na Mediteranu i stanje sa e, stokovima, naročito e, plavopera i netune. Kao što znate, to je aktivnost koja je zaista prisutna na Mediteranu i uključuje više zemalja. E, neki od nalaza koji su vezani uz ovu studiju e, su sljedeći. Kriterij koji se koristio za raspodjelu e, ribolovnih mogućnosti su uglavnom kriteriji vezani uz povijesne ulove, a također su uzima u obzir i socijalni kriteriji a uveden je i također i e, sustav e, VTQ e, osim u malom ribolovu. Vezano uz mali ribolov, tu imamo određene kritike upravljanja malim ribolovom i mislim da tu trebamo uzeti u obzir i druge načine gospodarske procjene malog ribolova i ne možemo koristiti istu onu metodologiju koja je korištena e, za e, ribolov koji se radi u e, gospodarske svrhe. Raspodjela ribolovnih mogućnosti u ovom konkretnom slučaju Španjolske je kritizirana od strane određenih sudionika vezano uz referentno područje i e, ulov u tom razdoblju, a naročito na utjecaj e, velike količine prilova tu smo uzeli u obzir i e, podatke o zapošljavanju, iako su ti podaci bili dosta ograničeni i ne sasvim pouzdani. Ja ću ovdje sada predstaviti neke od zaključaka iz ove studije. Prema koji, koji kriteriji su se najčešće koristili? Sustav e, upravljanja utemeljen na pravima je veoma raznolik e, i e, tu imamo i osnovne dozvole, a isto tako imamo i individualne prenosive dozvole, odnosno kvote. Najčešće korisni kriteriji su povijesne informacije o ulovu nešto detaljniji pristup je potreban e, kada razmatramo situaciju u malom ribolovu, naročito ovisnost e, e, ribara o malom ribolovu i mora se pronaći bolji sustav za raspodjelu ribolovnih mogućnosti. Dodjela ribolovnih mogućnosti što se tiče pelagičnog i industrijskog ribarstva se temelju, uglavnom na gospodarskim kriterijima. Što se tiče ovog predloženog sustava, sustava kojeg predlažemo u ovoj studiji raspodjele ribolovnih mogućnosti, prema razmatranim primjerima mislimo da postoji opće dogovor o predloženom sustavu, uzimajući u obzir da svako ribarstvo mora biti razmotreno pojedinačno. Jedno rješenje ne može biti dobro za sve, a na kraju je to ipak politička odluka o tome kako će ribarstvo izgledati u svakoj državi članici. Politička je odluka e, da li će se poduprijeti mali ribolov ili ne, u ovom konkretnom slučaju Danske kojeg smo proučavali čini mi se da je s vremenom shvaćeno da se treba e, promicati obalno e, ribarstvo, no međutim to do sada nije bio slučaj i veoma je teško izmijeniti e, situaciju koja već je uspostavljena i mislimo da su konzultacije u ovom području e, bitne, naročito kada imamo raznolike kriterije. I najbolji način rješavanja potencijalnih sukoba je taj da se okupi što više sudionika i da se saslušaju različite perspektive. Još jedan zaključak je taj da postoji dosta saznanja koje su e, nastala na temelju ovih novih indikatora u Europskoj uniji i ovdje se ne radi samo o indikatorima, odnosno pokazateljama, već isto tako i o odlukama za pružanje e, podrške ribolovu, kako riješiti e, sukobe i tako dalje. Ovdje vidimo da se koriste tržišni mekanizmi za upravljanje e, ribarstvom i postoji dokaz da e, su prenosive kvote da prenosive kvote ne mogu biti rješenje za ribarstvo. Može se to koristiti samo u nekim slučajevima, ali vidjeli ste da, na primjer, u primjeru e, Islanda ili Kanade postoje kritike vezane uz ove sustave, naročito zbog toga što postoji o što postoji velika koncentracija prava na ribolov u ovim zemljama i sve je teže e, novim ribarima da pristupe ribolovu e, zbog upravo E, tržišno utemeljenih e, mjera koje im ograničavaju taj pristup. Dakle, prenosive kvote nisu prilagođene malom ribolovu s obzirom na sociogospodarske ciljeve većine država članica. Neke preporuke također se odnose na e, sva saznanja do kojih smo došli. Ispričavam se Ispričavamo se, ali sad zaista moramo zaključiti jer moramo ostaviti malo vremena i zastupnicima za komentare i nakon toga moramo zaključiti sastanak. Dakle, naše preporuke su sljedeće. Europski parlament bi trebao pozvati komisiju da pripremi smjernice, uzimajući u obzir sva saznanja iz studije, trebaju promovirati e, korištenje transparentnih mekanizama u e, postupku dodjele ribolovnih mogućnosti i parlament bi trebao tražiti od država članica i komisije da procjene e, potrebe prema raspoloživim podacima i da izrade relevantne strategije. Hvala. Hvala vama. This is of course very Ovo je bilo jako zanimljivo izvješće, ispričavam se što vas požurujem. A sad nam je ovo ostalo prilike 9 minuta zastupnike koji se žele javiti za riječ i ispričavam se komisiji opet. No, evo, ako ima zastupnika koji žele javiti za riječ, eh, mi vam možemo proslijediti komentare također eh, posredstvom elektronske pošte. Dakle, da se neko od zastupnika javlja za riječ? Izvolite, gospodine Kun. Hvala. Ovo je jako zanimljiva ocjena ribarskih stokova naše plave planete, no mislim da je na temelju ovoga važno da imamo na umu također i klimatske promjene, promjene staništa, različitih vrsta riba, to nešto se analizira i vi ste to prikazali u svojoj studiji. Suradnja između znanstvenih europskih udruga i drugih velikih znanstvenih eh, institucija jako je zanimljiva Dakle, treba vidjeti kakva je ta suradnja za sjever Atlantika, za jug Atlantika, kakva je suradnja sa državama jugoistočne Azije, u vezi s Pacifikom. Dakle, preporuke koje nam iznosite moraju biti utemeljene na našem poštivanju temeljnih uredbi i cilj koji trebamo imati na umu jest e, održivi lov, ribolov. Gospodin Bilbao, izvolite. Vi ste objasnili kriterije dodjeli i tom prilikom ste rekli, spominjali ste podatke koje se tiču zapošljavanja. I to je izgledalo dosta ograničeno za Španjolsku i nisu bili 100% pouzdani. Zašto? Recite nam. A što se pak tiče preporuka, ja slažem s vama, moramo imati jasne kriterije e, o dodjeli ribolovnih mogućnosti od strane vijeća kako bi se dovelo u pitanje postojeći sistem kvota i prava, no moje pitanje ide još malo dalje. Moje vas može li predsjednica ugasiti svoj mikrofon? Dakle, pitanje ćemo postaviti, treba postaviti vijeću, ovisno o raspodjeli po zemljama, no također bi trebalo vidjeti kakva je raspodjela samih zemalja unutar regija, dakle u onim zemljama gdje ima teritorijalna raspodjela, jer neke regije mogu imati isključivu nadležnost. Hvala vam. Ja sam imala također neke komentare, ali ću vam ih poslati e-mailom Dakle, to je nešto što se tiče tehnika koje bismo želi uključiti u ocjenu životnog ciklusa, jer to je bila inicijativa našeg kluba zastupnika zelenih i još neke stvari tu bile, ali poslat ću vam to e-mailom. Najljepša hvala što ste došli ovdje predstavljati nam studiju. Sada, kolege, prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. Mislim da nema ništa pod razno, o čemu bi se trebalo raspravljati danas. Tako da ako se slažete s tim, ja ću privesti na kraju. Imam neke preporuke koordinatora koje su podijeljene, distribuirane. Imali i nekih primjedbi glede preporuka koordinatora? Moram vam reći da smo odlučili glede e, većinski da ne radimo e, mišljenje o trgovini e, proizvodima od tuljana. Dakle, tu ćemo imati realiziranu verziju i poslati svim zastupnicima posredstvima elektronske pošte. Dakle, ako nema nekih komentara o ovoj odluci, možemo smatrati to usvojenim. Dobro, najljepša hvala. Sljedeći sastanci Biće održan u Briselu ponedjeljak 13. travnja 2015. godine od 3 do 6.30 poslijepodne i utorak 14.4.2015. od 9 do 12.30. Imamo poslijepodnevnu smjenu također. Čet... U stvari ne, to je otkazano 14. poslijepodne. Najviše za, zaključujem sastanak.